Hvala lijepa. E, potpunosti sam svjestan toga da je već jako, jako kasno. Prije svega dopustite mi da vam se zahvalim na pitanjima. Mislim da je to apsolutna potvrda da su članovi odbora za e, javno zdravstvo E, iz zdravlje i sigurnost hrane kao i iz odbora za industriju i e, energetiku veliki stručnjaci i e, rado ću surađivati s oba ova odbora u novom parlamentarnom sazivu. Ja sam svjestan e, da ste se vi već godinama bavili ovim područjima te da ste svoje stručno znanje e, već sada e, donijeli na europsku scenu i vaše će stručno znanje biti potrebno i uvjeren sam ga, da ćete ga um, svesrdno pružati u sljedećem sazivu. Evo, u, za kraj moram reći da su zapravo jednostavna pitanja koja će se nama postaviti za pet godina. Jeste li se mogli boriti protiv klimatskih promjena? Jeste li europljanima dali priuštivu i pristupačnu energiju? Da li evropski građani imaju povjerenja u energiju? Jeste li obnovili rast, jeste li otvorili nova radna mjesta, jeste li pripremili Europu za okrutnu konkurenciju u svijetu i ono što je još važnije, jesmo li sve to napravili na naš, na europski način. Dakle, nešto što je povoljno za okoliš i istovremeno sa visokim društvenim standardom koji se primijenio, e, održao. Dakle, znamo da će svaki građanin biti najbolji sudac onoga na koji način smo i jesmo li ostvarili te ambiciozne ciljeve. Kao što sam već rekao, izazovi pred nama su ogromni. Istovremeno vjerujem da se nalazimo u dobroj situaciji jer imamo apsolutno sve elemente koje su potrebne kako bi do tih promjena koje su nužne došle. Nadam se da ću uz vašu pomoć zajedno s vama uspjeti ostvariti ono što je potrebno. Mnogi e, među vama su bili moji suradnici u proteklim godinama znate da sam se ja bavio pitanjima e, kojima sam surađivao sa odborom za ustavne pitanja, a isto tako i sa odborom e, za predsjednike e, na, na predsjedništima odbora a isto tako uspoređivao sam s gospodinom Buzekom kad je predsjedavao Europskim parlamentu. Ja e, želim e, surađivati s Europskim parlamentom kada budemo planirali rad, radili i procjenjivali kako smo zajednički radili. Budete li me potvrdili na ovoj dužnosti, e, zaista želim s vama surađivati na najbolji i najučinkovitiji način bit ću spreman doći pred vas kada god budete smatrali da želite sa mnom raspravljati o mnogim ovim tematikama. Mislim da možemo surađivati kako službeno, tako i privatno. Samo budemo li surađivali, moći ćemo ostvariti ove ciljeve koje smo si zacrtali za ostvarivanje u sljedećih pet godina. Hvala vam puno, hvala na dobroj atmosferi za ovog saslušanja. Budete li me potvrdili, zaista se radujem što ću s vama surađivati. Puno hvala gospodine e, Ševčević, kandidate za mjesto povjerenika i potpredsjednika komisije. Hvala vam na odgovorima na pitanja kao i na pet dana napornog rada koliko ste uložili kako biste se pripremili za ovo saslušanje. Zahvaljujem svim kolegama koji su ovdje u dvorani, zaista ste bili strpljivi, a osim toga e, zaista strastveno se založete za energetsku uniju. To je nešto što se jasno vidjelo. Moram e, reći koordinatorima odbora ITRE da je sastanak e, sutra na kojem će se procjenjivati ovo saslušanje sutra u 9 sati, a nakon toga ćemo se sastati s kolegama iz Envija. Sada dajem riječ kolegi Laviji, predsjedavanju e, odbora Envi. Drage kolege, sutra u 9 sati i mi ćemo se sastati kako bismo procijenili e, e, ovo saslušanje, a nakon toga sastanak s kolegama iz e, ITRE e, da za zajedničku procjenu. Prekasno je da bih